uvjete. Želim ovdje dobrodošlicu. Odbor za pravna pitanja provjerio je sve vezano za Johna Flaka, a odbor je na sastanku 7. rujna provjerio sve vezano za osobe